Ako vas mogu zamoliti, kolege i kolegice, da, da sjednete, da zauzmete mjesta. E, počet ćemo sa glasanjem. Prvo ćemo e, testirati uređaj. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Izgleda da je u redu i možemo ići dalje. Dragi prijatelji, na glasačkoj listi unutarnje, tržište za električnu energiju. Kristijan Karinš je izvjestitelj. Sporazum je e, postignut na trialogu. Otvaram glasanje poimenečno. Zatvaram glasanje. <clears throat> Imamo veliku podršku, čestitam izvjestitelju koji nije ovdje. A drugi predmet također se tiče e, direktive. E, izvjestitelj je kristijane Škarinš. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Huge support. Velika podrška. Long negotiations are approved by e, svi su se odbori jako potrudili. A sada idemo na sljedeću važnu temu. E, sprem, pripravnost za rizik za e, izvjestitelj to. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. I zatvaram ga. Čestitam izvjestitelju. I posljednje glasanje danas. Agencija za suradnju regulatora za energetiku. E, Morten Helberg Petersen, izvjestitelj, e, sporazum postignut na trijalogu. Otvaram glasanje. Poimenično glasamo. Hvala. Zatvaram glasanje. Evo, opet imamo veliku podršku. Čestitke gospodinu izvjestitelju Petersenu. Hvala. Ovo je kraj glasanja za danas.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 molim vas prestanite svoje živahne diskusije. Hvala. Dakle, sljedeća točka. Ukidanje pomicanja kazaljka na sadu. Naš je izvjestitelj Sven Šulce. E, razmotrit ćemo nacrt mišljenja članovi za direktivu predloženi od komisije. Ako je taj prijedlog usvojen, e, onda će, više ne, nećemo dva puta na godinu pomicati kazaljke na satu u državama članica. Na krajem ožujka i e, krajem listopada. E, ta je tema privukla veliku pažnju i od medija i javnosti. To znamo. A sada ćemo početi raspravu u našem odboru. Pozivam našeg izvjestitelja, gospodina Šulcija, da otvori tu raspravu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Imamo mnogo važnih tema u ovom parlamentu, ali i građani reagiraju na ovu temu. E, promjena vremena je važna tema za Europu, treba naći e, rješenje. Ja sam za ukidenje. Mislim da je pozitivno da je e, komisija predložila zakon koji će ukinuti ovo pomicanje. I i dobili smo mnoge reakcije. Europa može brzo djelovati, to se vidi. Naravno, to ne ide tako brzo kao što bi htjeli e, građani i komisija. Mm, ali e, stoga je toliko utoliko važnije da stvorimo mišljenje prije izbora. E, koji su tu problemi i rješenja? Ukidanje je popularno. Više od 80% građana to žele. E, tako su se izrazili preko interneta. Iz e, ekonomskog stanovništva, recimo ušteda energije, e, ta ušteda nije tako velika kao što je bilo obećavano na početku uvođenja. Imamo nekoliko problema s tim ukidanjem. Mm, industrija nam mm, treba dati odgovore. Naročito mm, trebamo paziti na zračni promet. E, treba ćemo malo duže da se pripremimo, a moramo obavijestiti i treće države. Ako, e, ako bismo to prebrzo napravili, e, to bi onda dovelo do problema s obzirom na one zemlje koje nemaju tu promjenu. Mm, mm, u Turskoj su ukinuli tu promjenu 2016. nisu imali problema. Imamo i druge teme koje su još važnije, ali su Dakle, drugi problemi. Kako to učiniti? Mi moramo eh, zaključiti to ukidanje, ali država, države članice moraju odlučiti kako će se to dogoditi. Imamo ljetno i zimsko vrijeme, moramo se složiti koje ćemo onda vrijeme usvojiti. Tu trebamo prema tome propise. Nemoguće je, ne možemo e, građanima reći e, ako idete iz Amsterdama u Strasbura, e, idemo kroz Belgiju, kroz Luksemburg i kroz Francusku i onda ćemo imati četiri puta promjenu vremenske zone jer jedna država će uzeti ljetno vrijeme, a druga država zimsko vrijeme. To ne ide. E, to treba shvatiti. E, stoga treba e, propise uskladiti i to je najveća prepreka. Mislim da kratkoročno nećemo moći doći do konsenzusa. Pa onda to nećemo moći obaviti još do kraja ovog saziva ili do kraja godine. Ja predlažem sljedeće za cijelu tu stvar. Ukidanje e, ljetnog i zimskog vremena da, ali države članice se moraju e, prije toga složiti o podobnom mehanizmu za to. E, imamo već danas tri vremenske zone u Europskoj uniji, one će i dalje postojati. Trebamo jedan koordinacioni mehanizam E, to je već neko spomenuo u ovom odboru prije. E, nema mnogo toga reći još o toj temi. E, mi smo trebali dati mišljenje, naš odbor ITRE, a kada ukinuti? Ja bih se založio za to E, a to bi bilo i moguće po mojim istraživanjima i razgovorima sa e, industrijom, sa građanima i tako dalje, da se to dogodi u travnju 2020. E, godine. Ja to predlažem, možda je to preambiciozno. To ćemo onda još raspraviti sa klubovima i izvjestiteljima u sjeni. Mislim da ćemo to vrlo brzo zaključiti u itreu i onda možemo dati naš konačni odgovor, to jest naše mišljenje. Hvala lijepa, kolega. Gospođa Kopola, Hvala lijepa izvjestitelju. Vrlo dobra priprema za ovo mišljenje. Izvjestitelj se intenzivno pozabavio ovom temom. To je vrlo dobra osnova za naš, naše stajalište. E, ja se osobno bavim tom temom već dulje vremena. E, industrija, istraživanje, e, digitalni prostor i tako dalje. Iz tih sektora čujemo da nemamo e, razloga e, zašto bismo dalje morali pomicati kazaljke na satu. Mm, u energetskom e, sektoru imamo vrlo malu uštedu energije zbog ljetnog i zimskog vremena, a ta štednja je bila razlog za uvođenje Prema tome, naš prijedlog će biti relevantan. Komisija je pokušala da to brzo riješi. Ali sada ćemo mi izgleda u, o, ožujku o, po zadnji puta morati pomaknuti kazaljke na satu, ali možda i ne tako brzo. Mi moramo obaviti naš posao, naravno i mislim da će e, građani neće biti šokirani promjenom. To će biti dobro i za zračni promet. Ali za, za njih je, mislim, potrebno malo e, duže se pripremati. Koordinacija država članica je i važna. E, države članice su do sada imale e, slobodne ruke da odluče o tome. Španjolska se odlučila za e, drugačije vrijeme od Portugala. To ne trebamo sada dirati. Ali mislim da je važno da u unutarnjem tržištu da nemamo između dvije zemlje razliku u vremenu veću od dva sata. Saksa. Ja meillä se osalle... Moramo e, paziti na e, jedinstveno tržište. Da. Naravno, Finska nema isto vrijeme kao Švedska i Njemačka. Više od dva sata to ne ide. Na to treba paziti. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam. A sada za Eker govori gospodin Krasnodebski. Zahvaljujem vam. To je vrlo uzbudljiva tema. Ja sam se e, vremenom bavio filozof, e, s filozofskog aspekta u smislu Heideggera i Rasla. Što znači promjena vremena? Promjena vremena je bila brutalna. To je e, bila brutalna administrativna mjera. E, mislim da je to treba ukuniti, a, ukinuti, a to misle i mnogi građani. Dva puta godišnje mijenjamo vrijeme, a to više e, nema nikakvog smisla, nema za to valjanih razloga. Naprotiv, e, imamo istraživanja o negativnom utjecaju na ljudsko zdravlje. Ne slažem se potpuno sa kolegicom e, koja je upravo nešto rekla. ni ne možemo imati e, isto vrijeme u Madridu kao u srednjoj Europi. Mm, mm, vremenska razlika između izlaska sunca između Varšave i Brisela iznosi e, otprilike jedan sat. I tu e, prepuštam državama članicama odluku kojoj vremenskoj zoni žele pripadati. O tome treba raspraviti o, da, da li žele ljetno, zimsko vrijeme ili neke, neko treće vrijeme, ali tu treba imati konsenzus. Slažem se da e, rok za raspravu treba produžiti. E, svi se trebaju moći izraziti o tome žele li ljetno ili zimsko vrijeme. I tu ne vidim većih problema. To je naravno suverena odluka država članica. E, smatram da moramo se uskladiti sa e, susjedima i sa regijom. Pitanja o kojima ste govorili treba uzeti u obzir. Evo, toliko zahvaljujem. Gospodin Fredrik Federle govori za ALDE. Mm, siguran sam da e, mnogi od nas izabrani 2014. nismo mislili da je ovo pitanje toliko važno, ali komisija je to uzela kao važno pitanje. A to, e, ne znam je li to najvažnija tema za građane. Ja sam već dugo u politici i nikad e, nisam susreo to pitanje. Izgleda da su e, svi sada osjetljiviji na tu temu i u mojoj stranci je to sada važna tema. Mislim komisija je, ovdje dobro reagirala. E, i sada neke države članice vrše pritisak, a na poziv građana, recimo nizozemska. E, zahvaljujem izvjestitelju, mislim da otvorena pitanja trebamo riješiti konsensusom. Mislim da je dobro da rok za raspravu produžimo e, godina dana za tranziciju kao što je rekao e, izvjestitelj. Moramo imati dobar postupak koordinacije kako ne bi došlo do kaosa. Rezultat glasanja e, u odboru i na plenarki će dovesti do većine, ne zbog ideoloških razloga, već je to jednostavno pitanje koje tjeraju europski građani. Za njih je to važno. Hvala. Hvala. Hvala kolega. A sljedeći govornik je gospodin Škrlec za zelene. Uzak na dane riječi. E, već dugo vremena i prije nego što sam došao u Europski parlament e, bavio sam se ovom problematikom i e, slušao sam što su građani govorili te znam da je upravo očekivano od ankete koju je provela Europska komisija, odnosno javno savjetovanje, taj rezultat da su građani u većini za ukidanje pomicanja sata i za to zapravo da se zadrži ljetno računanje vremena jer oni u svakodnevnom životu zapravo osjećaju da su se promijenile i životne i radne navike ljudi, da e, žele poslije svog radnog vremena što više provoditi kod sunčeve svjetlosti, a znamo kao odbor za industriju da umjetno svjetlo koje koristimo u, i u ovom našem recimo prostoru nije odgovarajuće za zdravlje ljudi ako idemo to dovoditi u kontekst onoga što znanstveni studije pokazuju da pomicanje kazaljka na satu definitivno znači uzrokuje i zdravstvene probleme kod ljudi. E, podržavam e, e, prijedlog nacrta izvješća kolege Šulca da je definitivno potrebno ukinuti znači to pomicanje sata. Nažalost, jedan deficit ambicije koji imamo od vijeća da se to ne može dogoditi prema prijedlogu komisije ove godine, dakle da ipak bude 2020. godine jer e, moramo uzeti u obzir da mi kao zastupnici europskog parlamenta smo izabrani od građana europske unije i da trebamo slušati građane europske unije ako želimo i promovirati ono što na kraju krajeva i predsjednik europske komisije govori da trebamo europsku uniju što više približiti građanima. dakle ovo je bila izvrsna prilika u broju građana koji su sudjelovali u javnom savjetovanju da konačno i pokažemo na jednom nazovimo to jednostavnom primjeru kako zapravo mi i slušamo građane Europske unije znači u provedbi zajedničke politike. E, samo za kraj htio bih reći da možda problem avijacije nije toliko veliki problem, dakle ja bih se samo osvrnuo na problem kada smo imali onaj milenijski bag o kojem se govorilo znači 2000. godine kada se govorilo da će svi avioni stati, da će stati život na zemlji, dakle nije se to dogodilo. Dakle, ovdje nemamo takav slučaj i ne sjećam se da smo e, čitali u medijima da je bio problem kada je Rusija odlučila ukinuti pomicanje kazaljke na sat da je bio neki problem između zračnog prometa između europske unije i rusije ili recimo prema turskoj. ali htio bih za kraj spomenuti da u svim ovim rezultatima znači javnog savjetovanja zaboravimo jedan statistički podatak od strane komisije a to je da su u savjetovanju sudjelovali i gospodarski subjekti i da je gospodarstvo sa 75% reklo da je protiv, da je za ukidanje pomicanja sata, da jedino ono što žele je da E, gospodarska suradnja između država članica ne bude ugrožena upravo zbog ovoga što je danas istaknuto kao problem, a to je da se vijeće ne može usuglasiti koja država će ući u koju vremensku zonu. Hvala lijepo. Thank you very much, uh, um, On behalf of the GUE. Hvala lijepa za GUE, gospođa Sakorafa. Hvala lijepa, dragi kolege. Kao što znate, ovo zakonodavstvo na europskoj razini je uvedeno 980. E, Evropska je komisija onda došla s predlogom za direktivu da se to prekine to e, mijenjanje vremena. To su podržali e, građani i europske institucije. To bi bilo korisno za zajedničko tržište. Ali nije spomenut problem e, koji bi e, se javio zbog novog zakonodavstva. ovaj novi zakon, usprkos činjenici da kaže da će pomoći sigurnosti na cestama i tako dalje nije dovoljno e, zasnovan da bismo ukinuli promjenu vremena. E, mislim da da e, javna rasprava nije bila reprezentativna na europskoj razini nemamo ni evaluacije od strane komisije e, ovog prijedloga. Što se tiče nacionalnih stajališta, ne, vidim e, da konsensus među državama članicama. E, austrijski prijedlog su odbile države članice u tranu u prosincu. Komisija je rekla da trebamo uzeti u obzir E, mišljenje građana ali e, nisu ocijenili troškove ili činjenicu potrebe koordinacije između susjeda što se tiče vremenskih zona. Nisu pokazali potrebu za države članice da idu od usklađenog sustava koji sada već dobro funkcionira na situaciju koja će biti deregulirana i stvoriti probleme. Sadržaj prijedloga pokazuje da nemamo usklađeno rješenje za funkcioniranje jedinstvenog tržišta. E, Želi se prekinuti ljetno i zimsko vrijeme i ostaviti državama članica da odaberu koje ćemo vrijeme imati. Nemamo usklađenosti. To bi stvorilo razne situacije, bilo bi negativno. U zaključku, ako danas ukinemo ovu ovo promjenu vremena zbog zdravlja građana, e, Složili bismo se. Uzimaći u obzir, međutim, da glavna, glavni cilj e, jeste funkcioniranje unutarnjeg tržišta, naročito prometa, moramo e, dobro razmisliti što bi ova deregulacija prouzročila. Naročito trebamo uzeti u obzir i troškove. Mislim da je potrebno da komisija dade ocjenu učinka i da dade argumentirani prijedlog. Ako se taj prijedlog prihvati, e, jasno je da će stvoriti više problema nego što će ih riješiti. Hvala vam. Thank Hvala vam. A sada prelazimo na ostale govornike. Gospodin Werner Langen mi je prvi na popisu. Izvolite. O, ispričavam se, razgovarao sam s izvjestiteljem. Evo, želim izraziti svoje mišljenje i dati pravo posljednjoj e, e, kolegici iz Guja prijedlog e, e, narušava e, unutarnjeg tržišta. Svaka država danas ima mogućnost da se stavi u drugu vremensku zonu, ali mi trebamo održati unutarnje tržište. Ako provedemo ovaj prijedlog, će, dobit ćemo većinu, ali ja ću glasati protiv E, prošlog stoljeća razlog za uvođenje ljetnog zimskog vremena je bilo, e, bila štednja energije. A danas to više nije argument, već zdravlje ljudi. E, ovo, ova <coughs> anketa od četiri, milijuna ljudi, tri milijuna ljudi su bili iz Njemačke. <clears throat> Ali ti ljudi u Njemačkoj žele ljetno vrijeme komisija je to izjasnila e, prioritetom. moram reći, e, razlozi za promjenu su mnogo slojni imaju i složeni. E, drago mi je da smo samo 62 na još do ljetnog vremena. To me veseli. Uh, uh, Hvala vam lijepo. Gospodin Kelly. Hvala. Ja sam se oduvijek protivio mijenjanju sata. Prije deset godina sam izabran za zastupnika u Europskom parlamentu. I tada sam se počeo baviti ovom temom pod predsjedanjem Herberta Royala u ono vrijeme. Bilo je potrebno sedam godina kako bismo pokrenuli komisiju i to tek nakon javnih konzultacija koje je komisija odradila, tek tada su usvojili ovaj prijedlog. Ako ovo dovede do ukidanja promjene vremena, mislim da će to biti velika pobjeda za Europski parlament i to će pokazati kako građani mogu potaknuti komisiju na promjene. Što se tiče javnih konzultacija, više od 80% ispitanika tražilo je da se ukine mijenjanje vremena, a većina njih ih je htjelo da se zadrži ljetno računanje vremena. Iznenadilo nas je kada je predsjednik Juncker u govoru o stanju Europske unije rekao da e, će se to završiti 2019. godine. Čini mi se da je to prerano. 2020. mi se čini kao razuman rok, a države članice sada pokušavaju ustanoviti što će učiniti. U Irskoj se provode javne konzultacije, vidjet ćemo kakve će to dati rezultate, ali što se tiče mojih sugovornika, velika većina građana želi da se ukine dakle ljetno i zimsko računanje vremena, a smatram da je naša dužnost da uzme u obzir želju građana. Što će se dogoditi ukoliko se jedna zemlja opredili za zimsko, a druga za ljetno računanje vremena? Bilo bi bolje e, i tako nego da se vrijeme mijenja dva put godišnje. U SAD-u, to je jedinstvena zemlja, postoji osam različitih vremenskih zona. Zato ne vidim zašto bi bio problem ukoliko se neka država opredili za ljetno, a druga za zimsko računanje vremena i ne vidim da bi to trebalo spriječiti da se provede volja građana i da se ukine ta mm, smiješna praksa e, dakle promjene vremena. Mislim da bi to bilo lijepo nasljeđe, možda bi kolega Werner Langen mogao razmisliti i o tome. Uh, thank you um, Hvala, gospodin Blanko Lopez. Hvala, gospodine predsjedavajući. Današnja rasprava, rasprava vodi se oko promjene vremena. To je nešto što će izravno i vidljivo utjecati na živote građana. Prema tome, mislim da to ne treba shvatiti olako. To je odluka koja će imati čitav niz implikacija ekonomskih, energetskih, zatim e, implikacija na sigurnost u prometu i kvalitetu i navike i životne navike. Mi smo već u više navrata progovorili o ovoj temi. Posljednji put je to bilo prošle godine kada smo apelirali na komisiju da provede detaljnu analizu direktive iz 2000 te da predloži izmjene prema potrebi. Dakle, riječ je bilo o jednoj detaljnoj analizi koja nažalost nije provedena. Mi smo tražili da se to učini, međutim to nije učinjeno. Također smo zatražili održavanje javnih konzultacija do kojih je došlo i mogli ste primijetiti da je odaziv građana bio iznimno velik, no većina njih, oko 70%, ispitanika e, bilo je iz Njemačke. I mislim da moramo voditi računa o tome. 70% svih ispitanika je iz Njemačke. Tako da ne možemo reći da je ovo reprezentativan uzorak stavova građana diljem Europske unije. Nadalje, mislim da se ovdje sada pojavljuje jedan novi rizik. Čini mi se da pokušavamo požuriti stvari. Nismo proveli ocjenu učinka i zbog toga bi se moglo dogoditi da donesemo neutemeljene odluke, što bi moglo dovesti do još više problema koji trenutno ne postoje. Prije nego što krenemo u donošenje tako važne odluke, a osobno ne znam koja bi bila ispravna odluka, no prije nego što uopće krenemo u taj postupak, smatram da bismo trebali pobliže razmotriti sve implikacije donošenja takve odluke, kao što je i ovaj parlament e, izvorno zatražio od komisije. Hvala kolege. A sada riječ ima zastupnica Grostet. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Iskreno rečeno, radi se o jednom pitanju koje mi se čini vrlo relevantno i imam dojam da Europska komisija tretira pomalo olako. Slažem se s nekim od kolega koji su ukazali na činjenicu da ne postoji stvaran e, učinak, e, stvarna analiza učinka. Jedan od kolega kojeg iznimno cijenim kazao je da su e, građani rekli što žele, 4 milijuna od 500 e, milijuna građana koliko ih ima u Europi nije velik postotak i istina je da e, većina odgovora dolazi iz Njemačke što nije beznačajno. Nije se postavilo pitanje zemljama sa juga ili zemljama na sjeveru Europe, na istoku i tako dalje. Moram priznati da me ovo doista brine. To jest e, tema u nadležnosti država članica, međutim ako svatko donese samostalno odluku, mislim da će to biti katastrofa i da je to protivno procesu europskih integracija, tako da sam ja protivim takvom donošenju odluke to je također e, protivno pravilima unutarnjih tržišta. Nitko ovdje ne misli na sezonske radnike, velik broj Francuza radi u Njemačkoj, Luksemburgu ili Belgiji. E, zamislite kada e, ne bismo imali isto računanje vremena, kakve bi to komplikacije zazvalo za sezonske radnike u njihovom svakodnevnom životu. Dakle, molim vas da dobro analiziramo situaciju prije donošenja odluke. Hvala. Gospodin Korliček je sljedeći na popisu. Kad slušam ono što su rekli e, kolege i kolegice, shvaćam e, treba provesti e, korektan postupak E, komisija mora reći e, da želi ukinuti promjenu vremena, a onda e, o tome treba raspraviti i vijeće. Mi ovdje raspravljamo nešto što je vrlo jednostavno i nešto što nema realnu bazu u, ovom sustavu. Kad je ovo promjena vremena uvedena, ona je bila obrazložena. Danas ona više nema smisla. E, evo, e, imam mišljenje recimo staklana, e, imam čeličana o tome. Što je rekao gospodin Langen i kolegica ja bih to prepustio državama članicama. E, naš, e, naša odluka mora biti želimo ukinuti promjenu vremena, a onda treba odlučiti i vijeće. E, hvala. Zastupnica Virkunen. Hvala, hvala gospodine predsjedniče. Ja podržavam prijedlog komisije kao i nacrt mišljenja našeg izvjestitelja. Predstavljam građane Finske i moram reći da su građani već godinama protiv e, promjene vremena. E, osim toga, prošle godine je u Finskom parlamentu e, bila jedna građanska inicijativa koja je dobila snažnu potporu, a i finska vlada je također predana tome da se promijeni ova praksa. E, to je jedan, jedna vrlo zastarjela praksa. U početku je to bilo zbog uštede energije, međutim, e, zahvaljujući razvoju tehnologije, te uštede više nisu bitne. Osim toga, mi u odboru ITRE moramo se baviti pitanjima industrije i energetskog sektora i postaviti pitanje koje su koristi promjene vremena za njih, a znamo zapravo da ih nema, da ima više štete nego koristi. Tako da smatram da je dobro mm, da je komisija iznijela ovaj prijedlog direktive. E, bila sam iznenađena, ali isto tako i oduševljena što su tako brzo reagirali, jer mi već godinama vodimo tu raspravu u parlamentu, a isto vrijedi i za države članice. E, tražili smo od komisije da iznese prijedlog, međutim nakon što su e, obavili javne konsultacije, vrlo su brzo reagirali i mislim da je to dobro. I ne bi bilo fair reći da su samo Njemci sudjelovali u javnim konsultacijama. Poznato je da su u brojnim zemljama građani aktivno sudjelovali, da kako bilo je i razlika od zemlje do zemlje, u nekima je to važno pitanje, u drugima je manje važno. Mislim da je vrlo dobro što sada možemo učiniti iskorak u odnosu na ovaj prijedlog, ali tu je došlo i do jedne velike greške, a to je da nije bilo koordinacije na samom početku. Sada se u državama članicama vodi rasprava o tome treba li odabrati ljetno ili zimsko računanje vremena i mislim da je tu potrebna jedna e, snažnija koordinacija, a za to će nam biti potrebno više vremena. Smatram da bi države članice međusobno trebale razgovarati o tome za koje će se računanje vremena opredijeliti, ali prijedlog sam po sebi vrlo dobrodošao. Hvala gospođa Meissner. Hvala lijepa predsjedniče. Nadovezat ću se na gospođu Virkunen. E, Komisijin prijedlog je vrlo dobar. E, slažem se i sa Sean Kellyem i izvjestiteljem. E, promjena vremena dva puta godišnje je uvedena zbog štednje energije. To sada više nije relevantno recimo u, jutro eh, je hladnije i ljudi moraju već ložiti ujutro. Imamo a večer eh, eh, bolju situaciju jer ima manje svjetla. E, i tu znači trebamo to ukinuti jer to škodi i djeci. E, zakon je bio dva, mijenjati vreme dva puta godišnje. A Rusi su to uveli i vidjeli da to nije korisno i onda su to ukinuli. E, osim toga, kronobiolozi E, koji su dobili e, Nobelovu nagradu su e, ustanovili da i životinje i ljudi pate od toga da oni bolje funkcioniraju ako nemamo promjenu vremena. Još nije odlučeno kada ćemo to ukinuti i hoćemo li imati ljetno i e, zimsko vrijeme. Ja recimo e, s tim nemam problema, ali 20% ljudi imaju problema. Kronični e, bolesnici, djeca, stariji ljudi. Dokazano je da zbog promjene vremena se javlja više bolesti odmah nakon promjene a isto tako i testovi u školama ispadaju lošije nakon te promjene. naravno, države članice su suverene, one mogu same odlučiti. To je bilo tako i kod uvođenja. Naravno, one žele e, unutarnje tržište, onda su se složile o jedinstvenom vremenu. I u Švicarskoj, kad se to dogodilo u Europi, u Švicarskoj je došlo do referenduma i Švicarci su glasali protiv e, promjena, a promjene vremena, ali vlada je rekla ne, uvešćemo jer želimo uh, slijediti jedinstveno tržište. Mm, mm, e, mm, da, i za vozne redove i tako dalje, bolje da nemamo te promjene. Prije nekoliko godina e, sam govorila sa e, povjerenikom Karasom koji je bio za to nadležan, govorila sam sa povjerenicom Bulc. Svi se slažu da to treba ukinuti. E, ako je uvođenje štimalo, štimat će i ukidanje. Hvala, dragi kolege. Da, ovo je doista vruća tema. Imam velik broj imena na popisu, popis je dugačak, tako da možemo prijeći na sljedećeg govornika. Gospođa Griffin, izvolite, hvala vam. Gospodine predsjedatelju, ja ću e, reagirati vrlo kratko. Htjela bih samo istaknuti nešto što je važno za naš odbor. Da kako, to je učinak na industriju, to su ekonomske posljedice, ali kao što smo čuli od kolege, moramo uzeti u obzir i utjecaj na zdravlje građana. Mislim da mi imamo vrlo širok pristup industrijskoj politici koja obuhvaća ekonomske, socijalne, ali i zdravstvene implikacije. Tako da mislim da bismo na tome još trebali poraditi. Tu ima još prostora. Hvala, gospodin Tamburano. Ba ja ću isto kratko. E, htio bih samo reći da moramo uzeti u obzir šire implikacije na industriju. Isto tako ako prepustimo državama članicama da same odluče što žele učiniti i žele li zadržati ovaj sadašnji režim ili ne, to nije pametan korak, to može dovesti do problema u smislu unutarnje trgovine i proizvodnje među državama članicama. Gospodin Martan. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Mnogo toga je rečeno, ja ću također kratko. Ono što mogu zaključiti iz ove rasprave jest da je hitno potrebno izdvojiti vrijeme za donošenje te odluke. I Dakle, ne čini mi se baš dobro da se komisija toliko oslanja na javne konzultacije, jer su isto tako odbacili inicijativu vezano uz u staftu. Ja se slažem s ovom ocjenom učinka, iako je to u nadležnosti država članica, države članice bi trebale imati što precizniju viziju i trebale bi pokrenuti javne konzultacije na nacionalnoj razini gdje bi se moglo vidjeti slažu li se treba slažu li se građani s time da dođe do ukidanja ove promjene, a nakon toga bi trebalo vidjeti hoćemo li se opredijeliti za ljetno ili zimsko računanje vremena, jer kada bi svako zadržao svoje vrijeme, to bi zazvalo veliku zbrku. Hvala. Hvala. Zašto ima toliko kolega koji žele uzeti riječ. Pa zato što se ovdje ne radi samo o ekonomskom nego i o političkom pitanju koje je važno i u svjetlu predstojećih izbora za Europski parlament. Svi ćemo morati odgovoriti na pitanje zašto u deset godina komisija nije poduzela nikakve mjere da se obustavi ovo mijenjanje vremena. Dakle, tu se ne radi isključivo o gospodarskom pitanju. Trebamo biti svjesni toga da je ovo i u gospodarskom i u političkom smislu osjetljiva tema, tako da bi komisija trebala dati što prije e, rezultate. Što se tiče ocjene učinka, ne mislim da bi to dovelo do nekih promjena. Kao što je rekao gospodin Lange, trebamo djelovati na regionalnom načelu. E, dakle, ako trebamo pitati građane iz iste regije za koje će se vrijeme opredijeliti. Ne možemo imati u Litvi jedno računanje vremena, a u Latvi drugo računanje vremena, samo nekoliko stotina kilometara dalje no mi se moramo dogovoriti da imamo određene ovlasti za e, donošenje takve odluke. Još netko? Da, na popisu ste mi, ali evo nisam bio siguran. Pa htjela bih samo nešto pojasniti jer sam slušala različite prijevode a e, kolega je iskritizirao moje mišljenje, ja se zapravo slažem s njim, ne mislim da bismo trebali imati tri različite vremenske zone u unutarnjem tržištu, ali isto tako mislim da ne možemo imati dva sata vremenske razlike među državama članicama. Iznenadilo me da neki govornici govore o vremenskoj zoni trenutno nema nikakve koordinacije vremenskih zona. Države članice mogu odabrati onu vremensku zonu koju žele. Tako da ova direktiva ne unosi nikakve promjene u tom smislu. Mijenja se samo onaj dio koji se odnosi na promjenu sa ljetnog eh, na zimsko računanje vremena. Dakle, ukida se to mijenjanje vremena. Možda je došlo do nekog nesporazuma no mislim da se trebamo održati činjenica kod e, donošenja zakonodavnih akata, kao i obično. Uh, mislim da neće biti tako jednostavno donijeti odluku među državama članicama, o to sam uvjeren. Trebamo uzeti u obzir mišljenje građana, a mišljenje građana će se razlikovati, tako da to neće biti jednostavno. Ali trebamo učiniti taj iskorak. Mislim da bi bilo u svakom slučaju dobro da se sve provjeri i da onda to možemo podržati sa punim entuzijazmom. Što se tiče Europske komisije, gospodin De Maier iz eh, glavne uprave MUV je ovdje. Izvolite, imate riječ. Ja sam iz glavne uprave MUV. Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Šulcu i zahvaljujem odboru na tome što je podržao prijedlog komisije također ćemo rado, rado čuti i vaše eh, završno mišljenje odnosno vidjeti ga. Svjesni smo toga da će biti potrebno više vremena za provedbu nego što je predviđeno našim izvornim prijedlogom. Također, u potpunosti prepoznajemo potrebu za e, koordiniranim djelovanjem, što bi polučilo uspješan rezultat za europske građane. No evo, Rečeno je da je e, već ovdje da je odabir vremenske zone u e, suverenoj nadležnosti država članica i svjesni smo činjenice da se na razini država članica provode javne konzultacije i analize kako bi se mogla donijeti informirana odluka o odabiru vremenske zone. Hvala. Da, doista vrlo zanimljiva tema, pa ćemo sada nastaviti s raspravama. Dajem riječ kolegi Vlatku Lopezu. E, hvala. E, mislim da je neprihvatljivo, doista nedopustivo da predstavnik komisije kaže da je zadovoljan zbog toga što e, je većina odbora rekla da se slaže s komisijom, a mi nismo ništa o tome rekli. E, danas su nas stvarno poslušali, vidjeli bi, shvatili da je većina e, članova zapravo dovela u pitanje činjenicu da komisija nije obavila studiju učinka E, i tako sam ja e, barem razumio ono što su rekli e, kolege. Da, neke sumnje postoje, činjenica je, međutim, općenito govoreći, možemo reći da ipak podržavamo komisiju uz naravno te neke zadrške koje smo pokazali Prvo, kratko pitanje. Trebamo više vremena, kaže komisija. Moje je pitanje. E, e, ocjena učinka, hoće, je li se to već radi? Mm, e, je li će se to učiniti ili će se to, ta potreba ignorirati? Europska komisija, odgovorite molim. E, thank Hvala. Ja sam govorio da je potrebno vremena da se, da dođe do dogovora i da se provede. Dakle, trebali bismo, htjeli smo završiti s izmjenom vremena sljedeći put kada do toga dođe, međutim to nije moguće, pa zbog toga e, tražimo više e, informacija, uključujući i detaljno izvješće parlamenta. Sada je na državama članicama da same ocjene e, učinak te da same izaberu kako bi donijele informiranu odluku. Hvala. E, hoćemo li sada otvoriti treću rundu rasprava? Izvolite, gospođa e, Griffin. E, oprostite što se ponovno javljam e, za riječ, ali mi smo jako ponosni e, na vas jer vi stvarno držite do ravnopravnosti ovdje. Komisija zapravo nije poslušala ove članove odbora i ja bih doista voljela da dobijem odgovor, a ne e, da oni nastave e, sa svojom pričom. Mi smo ovdje izabrani predstavnici građana i treba nas poslušati. Hvala. Hvala. Naravno, dragi izvjestitelju. skoro smo zaboravili da je vaš govor bio tako jako važan. Što vi mislite o ovoj raspravi? Kako vi gledate na ovaj razgovor, na suradnju komisije i tako dalje? Ja volim ovaj e, odbor i evropskih parlamenti mi predstavljamo narod, e, možemo izražavati razna mišljenja. E, stoga je e, za izvjestitelja važno da se respektira obje strane. Moramo naći put kako bismo ukinuli pomicanje kazaljke na satu, ali moramo poštivati i drugu stranu koja je protiv toga. Ono što je meni važno da jeste da nađemo razuman put, da kažemo istinu, a to je da je ovaj rok prekrata koji je dala komisija. Za e, evropske institucije loše ako najviši predstavnik komisije e, E, dade e, građanima osjećaj da ćemo to ukidanje postići za vrlo kratko vrijeme. Moramo biti realistični. Tu postoje izazovi koje trebamo riješiti, e, trebamo imati evaluaciju od strane komisije. Mora biti jasno da države članica države članice imaju sada velike rasprave o tome, nema još zajedničkog mišljenja ako mi u parlamentu, ako e, se odlučimo, um, ovdje, e, ako kažemo u mišljenju mi to želimo, to ukidanje, ali moramo reći trebamo za to dovoljno vremena. Moramo e, detaljno razmotriti sve sadržaje. Ne možemo samo jednostavno reći mi smo za ili protiv. To sam uzeo u obzir u svom izvještaju. Imat ćemo zanimljive rasprave sa izvjestiteljima u Sjeni u nekoliko sljedećih dana. E, to smo dogovorili sa tajništvom. Znamo da nemamo puno vremena, ali želja je opća da kod ovog pitanja postignemo složnost, jer mišljenja su sada jako različita. E, imat ćemo i glasanjem o ovom izvještaju nakon ovih konzultacija. Evo vidimo, vidjeli smo sada koliko su mišljenja različita. Hvala. Excellent as usual Odlično. Dakle, naš odbor je otvoren za sve prijedloge i e, dok ne dođe do samog glasovanja e, nećemo ništa e, zaključno znati. Glasovanje će se održati u ožujku u glavnom odboru za promet. Dakle, e, krajnji datum za amandmane je e, idući tjedan 30. siječnja. I to je dakle krajnji rok za podnošenje amandmana i e, to e, možete učiniti s našim kolegom Šulcem. Hvala na ovoj odličnoj raspravi, vrlo važna tema za svih nas. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka broj 9. Prezentacija u vezi s Europskim skupom mladih. Prvo ćemo govoriti o tom događaju, nakon, nakon toga ćemo čuti prezentacije. Dakle, doista mi je zadovoljstvo što ste sada s nama. Troje mladih eh, predstavnika, troje mladih sudionika Europskog eh, eh, skupa mladih. Francesca Eh, episkopov, Rolike Gebrau i Jonatan Skuponi će eh, nešto reći o, svojim idejama, iznijeće nam ideje koje su možda relevantne za naš eh, rad. Čuti ćemo nešto o robotici, umjetnoj inteligenciji, eko dizajnu i poduzetništvu. Sve ovo vrlo relevantno za naš odbor. Govorit će i o e, o genima i e, manipuliranju gena. E, dakle, e, ovo će se održati, ovaj skup mladih 2. E, i 16. lipnja u Strasburu, gdje će veliki broj mladih govoriti o svojim idejama. Evo, ukoliko mi dopustite, započeo bih s našim prvim govornikom, to je gospodin Jonatan Puk. Koji će nešto reći o svojim e, idejama, manipulacija gena, pa možete sada početi e, s vašim izlaganjem. Izvolite. Dobar dan e, članovima Europskog parlamenta. E, drago mi je što sam ovdje. Ja sam e, istraživač i radim na etici i genetskim istraživanjima. E, često e, upravo imam intervencije u odnosu na e, ADN evoluciju. Danas bih nešto rekao u odnosu na direktivu Europske unije u odnosu na genetski modificirane e, organizme. Ja e, smatram da e, je ova direktiva izuzetno zanimljiva u odnosu na genetsku modifikaciju različitih živih bića kao što su komarci. E, ja bih volio e, da ova e, direktiva objasni jasnije kakvi, kakve su izmjene moguće i ovaj amandman bi jasno pokazao na koji način se ovo može E, povezati i vezati za kliničke e, pokuse. U članku 9 e, ove direktive GMO traži se da se informacije e, prošire u javnost, daju u javnost e, prije e, bilo kakvih važnih odluka i smatram da je to doista potrebno. A razlog za to je da ovakvi pokusi zapravo se tiču i klime i okoliše, ali i javnog zdravlja. E, čak i e, kada su pokusi koji se tiču javnog zdravlja e, takvi da bi trebali koristiti građanstvu, imamo vrlo stroge okvire u kojima se to može činiti, te je izuzetno važno da imamo jedan demokratski pristup ovakvim ovak, ovakvim pokusima. E, dakle, trebalo bi uključiti e, predstavnike zajednice i u e, postupak donošenja odluka, te bi pokuse trebalo samo izvesti sam ako to dopuste članovi odbora među kojima i građani. Neki e, pokusi e, koji su se vršili izvan Europske unije e, su bili predmetom kritika jer nije došlo do takve konzultacije s građanima i zajednicom. Druga preporuka je da Europski parlament uvede jednu dobru suradnju koja će uključiti različite institucije Europske unije kako bi se na najbolji mogući način ocijenili rizici vezani za ovakve pokuse. E, ono, e, jedan zaključak do kojeg smo došli, to je da bi sam Europski parlament trebao e, biti puno racionalniji u odnosu na sve ove tehnike koje su vezane za manipulaciju gena neki e, e, članovi Europskog e, skupa mladih smatraju da bi parlament trebao imati u vidu i dobre strane ovakve genetske manipulacije. I htio bih sada dati neke konkretne preporuke kako bismo mogli e, imati strože znanstvene kriterije E, pri e, ovakvim testiranjima. U odnosu na e, direktivu iz 2001. imamo Europsko tijelo za sigurnost zdravlja koje se bavi ovakvim procjenama. Međutim, ja smatram da bismo trebali imati i jedno zajedničko tijelo koje bi na bolji način moglo procijeniti ovakve rizike. Europsko tijelo za sigurnost hrane je e, već djelovalo zajedno sa Europskim centrom za sprječavanje bolesti, a to se odnosi i e, na e, bolesti koje prenose ovakvi, prenose virusi. E, ja mislim da e, bi bilo dobro da se preporuke koje postoje e, zapravo prošire i na rizike za okoliš. Naravno, ovo pretpostavlja da europska unija neće nametnuti moratori na tehnologije manipulacije gena. To nije potrebno ukoliko e, provedemo pravilnu procjenu rizika i to e, tako što ćemo e, procijeniti rizik na najbolji mogući način i da zaključim e, važno će biti da donesemo odluke koje će uzeti u obzir i dobre i loše strane ovakvih inovativnih tehnologija. Pa parlament treba sada već razmotriti situaciju i vidjeti imamo li adekvatna tijela koje bi se bavila ovakvim procjenama rizika. Hvala, Jonathan. Sada ću reći i ja e, nešto imate, vi imate 30 godina, vi ste e, Britanac i e, bavite se istraživanjem u e, primijenjenom moralnom filozofijom i radite e, u Oksfordskom centru za etiku. E, bavite se upravo pitanjima etike u odnosu na stimulaciju mozga. Vrlo zanimljivi radovi. Vi ste više toga već objavili u odnosu na pitanja etike i što se tiče rada i modifikacije modifikacije gena i kod ljudi i kod životinja. Objavljivali ste čak i u Guardianu i na Global News Networku. Dakle, imate stvarno jedno veliko iskustvo. Vi ste jedan mladi znanstvenik. I sada ću dati riječ članovima. Gospođo Griffith, izvolite. Dobrodošli, divno je što ste ovdje, Johnny, e, odlična prezentacija. E, može li nam tajništvo e, svim e, članovima ovog odbora dostaviti ova izlaganja kako bismo i amandmane kako bismo vidjeli i možemo li ići dalje. Ti si Johnny bio ovdje i u posljednjoj raspravi rečeno je da industrija i politika mora uzeti u obzir e, implikacije za zdravlje. Imamo nekoliko e, lokacija gdje se radi fracking, e, a, a znamo da fracking nije dovoljno istražen nisu istražene posljedice za ljudsko zdravlje. Ljudi kažu mi ne želimo to u našem susjedstvu. Ne želimo to jer što škodi zdravlju djece. A i e, međutim njihova se mišljenja ne uzimaju u obzir. E, Johnny, ako gledaš zakonodavstvo koje smo usvojili, mi e, uvijek imamo na umu mišljenja građana i njihovo e, zdravlje u svim našim paketima zakonodavstva. E, to je i dio nacionalnih klimatskih planova. To e, tražimo od država članica. Tražimo da li se vlasti konzultiraju sa građanima. Mm. Ne želimo da se samo kaže, evo, donijeli smo zakone, želimo učinkovite mehanizme e, koji e, uzimaju u obzir zdravlje. To naravno možemo učiniti e, učinkovitije, a uz pomoć znanosti, znanstvenika poput tebe. Moramo imati mehanizme koji omogućavaju ljudima koji E, obično ne sudjeluju u odlučivanju da tu nešto kažu. Hvala što ste došli. E, ne, ne mogu ostati ovdje e, jer se u Ujedinjoj kraljevini događaju stvari. Ja sam za novi referendum. Mm, hvala Tereza. Kolega Marta ima riječ, izvolite. I hvala lijepa za ovom Mm, izlaganju. Naravno, nisam znanstvenik, ne poznam ovo područje. Postavili ste niz stvarnih pitanja koja moramo rješavati e, transparentno. Demokratske institucije moraju o tome odlučivati. A gledajte što se događa sa glifozatom, krizom Monsanta. E, EFSA, na primjer, Eh, EFSA je eh, napravila izvještaj koji je copy-paste izvještaja Monsanto. Eh, dakle, oni su, surađuju sa lobistima. Mm, mm, mm, trebali bismo imati protu snagu ovim lobistima. Evo, to ste vi. E, trebate nam pokazati kako da se organiziramo. Mi nismo tu stručnjaci, tu ne znamo puno o ovim temama koje ste raspravljali. E, e, ja bih vas se, ja bih volio da sam se s vama sastao na početku sazeva, ne samo što ste mladi, već što mnogo toga znate. Ja bih to, ja bih rekao, kako se mi e, zastupnici moramo preispitivati o demokratskim načelima kako e, e, civilno društvo se može boriti protiv moći lobista kako uspostaviti ravnotežu između toga evo to moramo zajednički učiniti hvala hvala lijepa kolega Kohliček ima riječ Hvala lijepa predsjedniče. E, jako mi je drago kad ovdje vidim ljude koji se bavi sasvim praktičnim stvarima. Nisam sasvim siguran kako, koja su praktična e, e, praktični učenci ovoga o čemu ste govorili. Ja sam tehničar mm, ako bismo trebali imati e, diskusiju o manipuliranju gena kod e, biljaka, kod e, životinja, moramo biti jako oprezni. Nitko od nas nije stručnjak na ovom području. Kad sam gradio peći, nisam se bavio sa GMO-ovima ali htio bih reći sljedeće, kod nekih bolesti i obeljenja koje nastaju zbog toga da se u genima ljudi e, stvara neka e, malformacija, to se može e, pokazati tek kod možda druge, treće generacije. E, u istraživanjima moramo imati panele stručnjaka koji će nam dati obavijesti. Mi nismo sve znadari, ne možemo sve znati, ali znamo da istraživanja trebaju biti e, detaljna, ići u dubinu e, jer kod nekih organizama detalji i sitnice igraju ulogu. E, moj otac bio liječnik, vidio sam to kod njegovih pacijenata. E, vaše izlaganje je vrlo zanimljivo. E, moramo surađivati na taj način sa komisijom. I imat ćemo tu po, potporu kolega i kolegica. Rezultati istraživanja moraju biti pažljivo istraženi. Hvala lijepa. Jonathan, samo kratko. E, e, rekli ste i to ispravno da zajednica nije pasivni e, primatelj. Kako gledate na naš utjecaj? Kako bi naš utjecaj mogao promijeniti slijed kliničkih e, istraživanja, kliničkih testova. E, ja, sam, e, evo, evo jedan novi lijek je testiran na mojoj vlastitoj osobi, na meni, pa to je bilo prije godinu dana. Ja još uvijek patim od posljedica toga ali e, naravno s vremena na vrijeme je potrebno doći u kliniku i reći evo niste dobro to istražili, niste dovoljno testirali. Kako gledate na to sa stanovišta etike i GMO-ovi? E, E, naši kolege iz Envija i Agrija su najviše zainteresirani za to. Europski parlament nastoji zaštititi građane. Moramo e, biti otvoreni za to. E, to ste i vi spomenuli. Moramo biti otvoreni za nove ideje. Moramo štititi građane i slušati njihova mišljenja, ali to nije uvijek istina. Moramo koji puta ići dalje od naših građana i njihovih razmišljanja i očekivanja. Gospođa Grostet ima još pitanje. Izvolite. Predsjedniče, hvala. Biti ću brza kako bismo dobili i odgovore. U prvom redu, e, simpatično je da mladi ljudi e, dolaze k nama i e, govore nam o svojim radovima. To je vrlo dobro, ali neću pasti u demagogiju i reći da ono što mi kaže radimo nije dobro, nije dovoljno transparentno, da je lobiranje e, katastrofa. E, svi mi to radimo i ja u mojem klubu kad e, sam izvjestiteljica isto lobiram u parlamentu. Svi lobiramo, stoga ne, Mm, ne smijemo biti tako radikalni. E, moramo međutim slušati sve. Ako e, e, i postupamo na način da imamo maksimalni broj informacija sa svih strana i ako zastupnici su odgovorni i onda razmišljaju o tome što su čuli i onda mogu dati najbolju soluciju, najbolje rješenje. Onda je to jako dobro. Evo, to sam htjela reći. E, e, meni je pitanje e, zdravlja važno i zakonodavstvo koje se tiče farmaceutske industrije. Testovi su neophodni, ali moramo biti povezani sa udruženjima pacijenata. E, oni znaju sve ono što se događa bolesnicima. E, moramo biti iskreni, pošteni, i na sve to gledati sa male distance. Moramo paziti da e, ne, ne ideologiziramo na tom području. Hvala. Evo, Jonathan, imaš vremena da odgovoriš. Hvala vam na ovim pitanjima. možda po, ću početi sa vašim pitanjem, gospodine Buzek. Pojedinci e, sudjeluju u kliničkim pokusima. Mm. Imamo etiku za to. Oni moraju dati svoj pristanak za to sudjelovanje. Kad govorimo o E, testovima i javnom zdravlju. To nije tako e, lako. Recimo imamo genetski modificirane e, komarce. To ne možemo raditi ako su rizici preveliki, previsoki. To je veliki problem. Možemo razmišljati o nekoretnim demokratskim postupcima. O tome razmišljamo u međunarodnom kontekstu i na tome treba raditi. Čuli smo e, nešto o, udruženjima pacijenata. Mm, ta u ovakvim e, pokusima o kojima govorim e, i oni su oni rade na prevenciji onda je cijela, cijelo stanovništvo E, pokusna skupina. Evo, hvala što ste to spomenuli. E, da, da, moramo biti e, oprezni da ne dolazi do zloporabe tehnologije, slažem se. Osim opreza moramo također biti oprezni kod ocjene tehnologije. Moramo Kod nove tehnologije moramo biti poduzeti mjere predostrožnosti. Ali e, kod niz e, problema e, imamo mogućnosti da tehnologija spre 2015. 4000 ljudi je umrlo od malarije. Imamo Europsku centar za sprečavanje i kontrolu oboljenja E, sa klimatskim promjenama će ove bolesti sve više dolaziti u Europu, bolesti koje se sada zadržavaju u Africi, na primjer. Hvala na svim komentarima. E, ne e, recimo fracking, gospođa Griffin je to spomenula. Imamo tu intervenciju od strane zajednice moramo znati koja je intervencija e, i koje su operacije e, opasne. Moramo svima dati potrebne informacije. I naravno o, zajednica mora odlučivati, također sudjelovati u odlukama, ali kako to organizirati to je druga, drugo pitanje. Hvala vam lijepa, Jonathan, hvala na prezentaciji, hvala na prijedlozima i odgovorima. A sada idemo na sljedeću e, sudionicu, gospođa Francesca Episkopo. Evo, e, ona je još mlađa, to vidim na njenoj biografiji. E, vi ste Talijanka, predstavnica Italije Diplomirali ste e, pravo suma cum laude na sveučilištu u Pizi i magistrirali na sveučilištu u Oxfordu. A sada ste e, radite e, na istraživanju na sveučilištu u Pizi. A također surađujete sa Skola Superiore Sant Anna Radite na raznim europskim projektima, inicijativama na regulativi za robotiku i umjetnu inteligenciju. Mm. E, dakle, robotika, standardizacija, certifikacija, zaštita podataka i prihvaćanje od strane e, korisnika robotike i e, umjetne inteligencije. To je vaše područje rada. Vi sada surađujete na programu digitalizacija Europe. To podržava Europska komisija i Europska unija. To je novi program digital program za digitalnu Europu i tu smo dali velika sredstva za podršku projekata. Hvala. Imate riječ. Hvala predsjedniče. Dobar dan članovima odbora. Ja sam Francesca Episkupo. Drago mi je da sam ovdje da vam predstavim dvije e, ideje. E, European Youth e, Panel za robotiku i umjetnu inteligenciju je, je izradio te ideje mi e, predlažemo da zato e, stvorimo jednu agenciju. To je veliki izazov za Europu. E, neadekvatnost i odgađanje rješenja bi moglo dovesti do tehnologija koje ne poštuju naša načela i vrijednosti ili bi mogle zaustaviti inovacije. Kao istraživač često i e, susrećem situacijem gdje e, regulativa sprečava istraživače u njihovu radu. Kako bismo se suprotstavili ovom izazovu, predlažem da Europa ustanovi agenciju za robotiku i umjetnu inteligenciju sa vlastitim sredstvima. E, tu bismo imali tri funkcije Uh, agencija bi dala europskim i međunarodnim uh, tijelima znanstvene uh, podatke i uspostavila dijalog sa dionicima. to bi pospješivalo razvoj robotike. Ona bi razvijala i ažurirala pravila za testiranje, certifikaciju i standardizaciju primjena i na kraju bi upravljala administrativnim alatima registracija za zahtjeve za primjenu i e, depozitorije za najbolje prakse za testiranje novih e, i certifikaciju novih proizvoda. E, ta agencija je e, poželjna. Preporučio je njeno osnivanje i Europski parlament, ali komisija e, nije na to pristala. Ona je predložila grupe stručnjaka i savjetodavne skupine. Prije nekoliko tjedana smo objavili etičke smjernice e, za umjetnu inteligenciju. E, usprkos važnosti ti instrumenti e, ne uklanjaju potrebu za ova agenciju koju sam spomenula. Ona će dala, dati i ekspertizu i dati regulatorne i administrativne savjete, vršit će te funkcije e, na međuinstitucijskoj razini to je jedino rješenje koje bi nam dalo koordinirani regulatorni pristup. E, Europa bi tako postala vođom na području robotike i umjetne inteligencije, a poštivala bi i načela temeljnih prava. Dala bi građanima i poduzećima šansu da se koriste digitalnom revolucijom. E, ja bih vas pozvala da poduprete osnivanje takove agencije. Moja druga ideja, druga ideja o kojoj bih htjela raspraviti je je mehanizam za ocjenjivanje učinka robotike. Roboti utječu na sve aspekte života. Fizički i psihološki aspekti su u pitanju. S jedne strane, inovativna priroda tih e, naprava zajedno sa dugoročnim e, nepredvidivim efektima otežavaju stručnjacima i poduzećima da evaluiraju i ublažavaju te rizike. E, zakonodavci e, i političari nemaju dovoljno podataka za definiranje zakonitosti ovih naprava kako bi e, regulirali sve te postupke. E, kao i kritički ocijenali e, učinak e, zakonodavstva koje usvajaju. Stoga predlaže da Europa kroz ovu agenciju i uz pomoć stručnjaka iz raznih disciplina napravi jedan mehanizam za ocjenjivanje učinka robotike. Mm poduzeća koja se bave robotikom moraju onda e, slušati i poštivati regulativu koja će se donijeti. E, e, moramo u jednom dokumentu imati jednu obuhvaćene sve informacije o učinku robotike i umjetne inteligencije u raznim fazama istraživanja i razvoja u pristupu od, od prema gore bi to pomoglo robotici da ubloži rizike korištenje robotike i umjetne inteligencije. To je sukladno našim načelima odgovornosti. Stvorilo, stvorilo bi smjernice za naše daljnje postupanje mogli bi prepoznati gdje su e, praznine u regulativi. I na kraju to bi nam dalo osnovu za ex post zakonodavnu evaluaciju i ažuriranje e, postojećeg zakonodavnog okvira. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Uh, Hvala Francesca. Sada ćemo otvoriti raspravu. Kolega Zorinjo se prvi javlja. Dobro jutro svima. E, lijepi pozdrav e, gospodinu predsjedatelju. Zahvaljujem i Frančeski na vrlo zanimljivom izlaganju. Ja sam inače izvjestitelj u Sjeni u ime kluba SID za program Digitalna Europa. Mi smo mnogo razmišljali o ovim pitanjima koja ste ovdje istaknuli. U programu Digitalna Europa, posebno u onim poglavljima koja se bave umjetnom inteligencijom i kibernetičkom sigurnosti, uveli smo pojam etičke ocjene, dakle neku vrstu etičkog kodeksa koji bi se trebao provoditi u svim projektima. Kao što, je, kao što vam je sigurno poznato, umjetna inteligencija i općenito automatizacija predstavljaju ključnu tehnologiju za budući napredak. Moramo znati hoće li tehnologija služiti ljudima ili će ljudi služiti tehnologiji. Ja pokušavam stupiti u kontakt s mladima i studentima, budući da je to također područje koje proučavam i podučavam. Potrebni su vam inteligentni algoritmi koji će nam omogućiti da na temelju njih surađujemo i budemo li imali dobre prakse i budemo li se rukovodili pravim vrijednostima u svojem radu, te budu li e, ljudi ti koji će upravljati strojevima, onda ćemo možda postići ono što želimo, s obzirom da će strojevi u tom slučaju absorbirati naš model funkcioniranja u društvu i pomoći će nam da ga unaprijedimo. Međutim, ako se dogodi suprotan proces, ako izgubimo kontrolu nad tehnologijom, budemo li sebični, budemo li koristili tehnologiju za stjecanje nekih prednosti nad konkurentima, onda ćemo stvoriti digitalno društvo u kojemu će sve biti prihvatljivo i zapravo će se e, svi negativni aspekti multiplicirati. To znači da će se povećati nejednakosti, intenzivirat će se problemi. Iz tog razloga e, smatram da su vaši komentari vrlo relevantni. Ova ideja o osnivanju agencije mi se čini vrlo zanimljivom u sklopu programa Digitalna Europa ne želimo imati 28 različitih pristupa. Mi želimo postići konvergenciju u Europi u području tehnologije, da kako to ne znači da nam treba fizički prostor za takvu agenciju. Ta agencija može postati u vidu mreže, dakle umrežavanja stručnjaka, e, što bi značilo da može postojati u virtualnom smislu. Smatram da je vrlo važno da se provode takve ocjene. Imamo sedam kolega na popisu, žao mi je. Da, evo, zaključit ću, ispričavam se. Vi ste uvijek eh, doista vrlo fair kod eh, dodjeljivanja vremena, ali htio bih samo reći nešto vezano uz ocjenu učinka. Ovdje postoji nekoliko mogućih scenarija. Dakle, prvi bi bio da se zapitamo kako će se to odraziti na društvo i na naše vrijednosti. Hvala. Hvala. Mislim da bismo trebali sada završiti s raspravom. Imamo šest e, osoba na popisu. Pitanja su za Francesku. Molim vas da bude doista vrlo kratko. Kolega Lopez Bermeo. Kolegica Lopez Brmeo. Hvala lijepo. Pa evo ja želim zahvaliti našim govornicima. Mislim da su ova dva govora koja smo do sada čuli bila sjajna i vjerujem da će to biti slučaj s trećim. Evo ja bih htjela e, izneti svoj komentar. Mislim da se svi slažemo sa iznesenim stavovima. To je dakako e, plod vrlo detaljne analize. Imam samo nekoliko pitanja i komentara. Što se tiče robotike i umjetne inteligencije, mislim da se svi slažemo s time da je to ključna tehnologija i slažem se sa govornicima da treba osnovati agenciju. Možda će biti o izvjesnih otpora u državama članicama, ali moramo imati veću, veći stupanj konvergencije u Europi, a smatram da bi zajednička agencija tome mogla doprinijeti. Već e, imamo neke agencije koje su pomogle upravo u postizanju većeg stupnja konvergencije. Osim toga, ideja o uspostavi mehanizma za ocjenu učinka je dobra. Slažem se e, sa komentarima koji su izneseni na račun zaštite privatnosti. No mislim da bismo isto tako trebali vidjeti kakve će to implikacije imati na tržište rada, jer e, nalazimo se pred novom revolucijom i mi želimo biti konkurentni, ali na odgovoran način. Tako da moramo znati koje će biti posljedice ovih e, novih tehnoloških koraka. Što se tiče robotike i umjetne inteligencije, javnost mora biti na našoj strani. Oni moraju moći imati povjerenja u tu tehnologiju, a to možemo postići samo budemo li imali e, transparentan sustav. Hvala gospodin Kohičlek. Gospodin Kohliček. Je, aby robot nepoškodil da to šteti ljudskom zdravlju. Robotika. E, naime, tu se postavlja pitanje hoće li robot imati štetan utjecaj, odnosno e, posljedice na čovjeka. Osim toga, uvodi se sve više robota E, neki od njih se samo reguliraju pa nije jasno tko je odgovoran u slučaju da robot počinje neku grešku. Zatim treće, moramo promicati robotiku, to je činjenica, a što se tiče agencije, bilo bi mi draže kada bismo imali nekakav mehanizam kojim bi se izvršila ocjena implikacije korištenja robota što bi se moglo koristiti na razini čita Europske unije s obzirom da tu postoji tako velik broj problema da jedna agencija to ne bi mogla samostalno učiniti bez obzira nalazila se ona u Briselu ili negdje drugdje. Hvala Francesca. Patricija Toja. Hvala lijepo. moram e, priznati da svaki puta kada razgovaramo o ovoj temi, e, to je jedna tematika koja mene izuzetno zanima, ali ova sadašnja tema zapravo ima nekoliko podtema koje su bitne. To je mehanizam za ublažavanje rizika, što smo čuli također i od gospodina Zorina. Vi ste govorili o nekim etičkim aspektima. Ne mislim da je to luksus u odnosu na ovu problematiku. Mislim da je to zapravo nužno i kada e, govorimo o robotici i umjetnoj inteligenciji usporedbi sa nekim drugim područjima. Pristup Europski pristup je bitno e, drugačiji od onoga koji vidimo u Singapuru, Tajlandu i sl. Tako da tu postoji jedan kulturološki aspekt. No, osim toga, postoji i jedna više filozofska strana koju bi trebalo razviti. E, spomenuli ste još e, jedno, jedno pravno pitanje a to je pravna osobnost robota. Mi smo o tome razgovarali u parlamentu i zaključili smo da bi bilo predaleko dati pravnu osobnost robotu, ali mora imati pravnu odgovornost. Što se tiče e, pitanja agencije, nisam sigurna e, da sam za e, takvo rješenje. Mi imamo regije u našoj zemlji i vrlo često kada se naiđe na neki problem, traži se da se osnuje agencija. I na kraju to zapravo ne da željene rezultate. Mislim da bismo umjesto toga možda trebali vidjeti tko su ljudi koji mogu biti koordinatori kako bismo sami bili odgovorni za to umjesto da se obraćamo vanjskim tijelima i razvijamo dodatne ovlasti i nadležnosti. Ne mislim da je to možda najbolji smjer. Kolega Tamburano. Hvala lijepo. Ja ću odgovoriti na jedno i na drugo. Vrlo često razgovaramo o biotehnologiji, o nekim budućim tehnologijama, ali sada smo zapravo došli u fazu kada ćemo uskoro moći imati biološke organske algoritme. Mislim da je to važno i ovdje u parlamentu i mislim da to treba biti na dnevnom redu ovdje u parlamentu. Mislim da je važno da se uzme u obzir i etički aspekt. Tehnologija i znanost mogu polučiti sjajne rezultate, ali trebamo voditi računa i o kreiranju politika i o etičkim aspektima, da vidimo dakle kojim smjerom trebamo ići i što možemo, što ne možemo učiniti. I to posebno vrijedi za europski koncept, za europski kontekst. Mi ovdje imamo jedan humanistički pristup e, na svu sreću, tako da e, ne možemo pratiti e, tehnološki pristup nekih zemalja poput SAD-a, a još više Kine, gdje se zapravo primjećuje jedan potpuno neometan razvoj tehnologije naprosto zato što je to profitabilno i ako vi to ne učinite onda će to učiniti netko drugi. Što se tiče genetskog e, nasljeđa, e, biljaka, ljudi, životinja, ne možemo se odmaknuti od organskih životnih oblika. E, tehnologija napreduje, dakle ne radi se o tehnološkim politikama, radi se više o etičkim i bioetičkim pitanjima. Mislim da znanstvenici i filozofi koji se bave ovim područjem Dakle, to je ono što nam zapravo treba, budući da nije tehnologija ta koja nam ne omogućuje napredak. Gospođa Virkuner, hvala. Ja također želim zahvaliti našim mladim znanstvenicima koji su nam došli izložiti svoje ideje. Mislim da je to vrlo važno. Naš odbor za industriju i istraživanja uvijek je spreman čuti ideje i istraživanja mladih ljudi iz Europe. Što se tiče robotike i umjetne inteligencije, ovo je jedna od čestih tema u Europskom parlamentu u posljednje vrijeme i u ovome odboru. Kao što nam je poznato, kada govorimo o automatizaciji, digitalizaciji i robotici, jedan od izazova s kojima se suočavamo u Europi jest velika fragmentacija s obzirom na postojanje različitih zakonodavnih okvira u državama članicama. Komisija je iznijela 30 različitih zakonodavnih akata u posljednje vrijeme u svrhu uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta. Mi smo e, donijeli odluku o gotovo svih 30 inicijativa, tako da već ćemo uskoro moći govoriti o zajedničkom digitalnom tržištu. Međutim, tu se pojavljuju novi izazovi kada je riječ o robotici i umjetnoj inteligenciji. To dovodi do snažnih promjena na tržištu rada, a u SAD-u i u Kini, dakle na globalnoj razini, vidimo da se ulaže 3 do 5 puta više u razvoj umjetne inteligencije nego što je to slučaj u Europi. Želimo li ostati konkurentni, morali bismo mnogo više iz izdvajati za istraživanja i inovacije i u tom segmentu. Kao što ste vi spomenuli, Francesca, e, Prošle godine komisija osnovala skupinu visoke razine, savjetodavnu skupinu visoke razine koja je svrha koordinacije aktivnosti. E, pitanja etike su se pojavila kao vrlo relevantna. Mi u Europi imamo nešto drugačije vrijednosti od naših konkurenata, tako da nam treba europski okvir i za e, etičke aspekte razvoja robotike i umjetne inteligencije. Kao što je spomenula kolegica Patricija, to je bolje rješenje od osnivanja nove agencije. Vrlo često se čuje odgovor da, treba nam nova agencija. A ako ona nema dovoljno resursa i ovlasti, onda ona ne može odraditi svoj posao. Hvala vam, hvala vam. Ispričavam se kolege, ali nemamo više vremena. Nemamo vremena za e, detaljnu raspravu, iako je vrlo zanimljivo sve što govorite. Evo, Francesca će sad uzeti riječ. Hvala i vama. Hvala svima na zanimljivom uplivu i eh, jako će mi teško biti odgovoriti u samo dvije eh, minute, ali evo potrudit ću se i pokušat ću odgovoriti svima vama. Dakle, vjerujem eh, da trebamo početi od onog što ste rekli, možda svi vi, a to je da Europi treba europski pristup umjetnoj inteligenciji. I e, komisija je upravo prošle godine to prepoznala. I e, taj pristup se temelji na dva načela. Prvo e, je načelo, načelo izbora, odnosno ne samo ono što je moguće, već i ono što želimo u tehnološkom smislu i e, kako bi sve to odrazilo naravno e, vrijednosti e, našeg društva za, našu, za naše dobro. Drugo, to je potreba da se uključe etičko razmišljanje u ovaj pristup, a to podrazumijeva utjecaj na društvo i to je izuzetno važno. Treća stvar koja je važna, e, po meni to je e, dobro zakonodavstvo i dobra pravila. I e, dobro bi bilo da postoji jedna agencija koja bi bila vođena upravo tim načelom kolaborativnog upravljanja. To bi bilo jedno tijelo koje bi bilo više od savjetodavnog tijela. E, dakle, usporedbi e, s tijelima koja već postoju, e, postoje na tom polju, ovo bi tijelo bilo malo kompleksnije. i e, ne mislim da bi agencija trebala djelovati samo na europskoj razini, već bi bilo dobro e, da postoji poveznica i e, s nacionalnim tijelima, a ne samo s europskim tijelima. I u tom smislu bismo imali stvarno jako dobar temelj za rad za sve istražitelje za sva znanstvena e, istraživanja. I e, kriteriji bi bili i jako jasni, naročito regulatorni kriteriji i okvir. I konačno, tko je e, odgovoran za ovu tehnologiju? Ja smatram da moramo biti jasni trenutačno ne postoje e, solucije što se tiče e, umjetne inteligencije i robotike e, koje bi bile odgovorne jer se još uvijek radi samo o mašinama. To su strojevi i e, oni e, ne donose odluke. Odluke donose ljudi koji upravljaju tim strojevima. I to je jako važno. E, to uključuje određena etička načela a e, i e, to podrazumijeva da e, postoje jasna pravila u odnosu na sve ove aplikacije kao i u odnosu na eventualnu štetu ili probleme do kojih bi poslije došlo, a to se treba unaprijed odrediti. Hvala, hvala na vašim idejama puno stvarno agencija se bave tim pitanjima i sigurno je jako e, važno da e, sve ovo bude dobro e, određeno. A sada ću dati riječ našoj trećoj go, trećem govorniku, to je gospođa e, Frauke Gerauene iz Njemačke. Ona je odrasla u jednom malom gradu u južno od Berlina. Nakon što je završila srednju školu, e, prvo je radila kao dobrovoljac na institutu za e, istraživanje Baltičkog mora u Rostoku. A nakon toga je počela studij inženjerije i znanosti a e, bavi se e, konkretno biogeničkim e, resursima i ona bi voljela, ako sam dobro razumjela, na neki način kombinirati tehnološke poglede sa etičkim E, vi e, govorite nekoliko jezika. Izvolite, dati ću vam riječ. E, možete početi s vašim izlaganjem. Kao prvo želim vam zahvaliti što ste me pozvali i dali ste mi stvarno taj osjećaj da mi je Europa na neki način bliska, doista bliska i hvala što ćete me poslušati. E, ja predlažem da Europska unija osmisli jednu direktivu za modularni dizajn elektroničkih e, naprava. E, tu je vrlo važno imati održivi element i trebamo u tom smislu promijeniti naš životni stil u svakom pogledu. E, većina ljudi e, svake dvije godine mijenjaju e, svoje pametne telefone, a istovremeno mnogo osoba nisu zadovoljne zbog toga što je teško popraviti takve naprave. Mi smatramo da je bolje E, imati e, mogućnost mijenjanja dijelova takvih strojeva, to je bolje nego popravljati. Recimo možete promijeniti samo jedan dio E, vašeg telefona. Ne morate kupiti cijeli telefon, možete samo promijeniti neke aplikacije i mislim da je to nešto što bismo stvarno mogli e, primijeniti na sve elektroničke naprave koje postoje na tržištu i ta uredba bi trebala e, stvarno odlučiti o tome što se može promijeniti. To može biti baterija, kamera, memorija, različite medule, recimo onaj koji se bavi bezičnom tehnologijom i tako dalje. I takve module bismo trebali jednostavno e, e, moći kupiti preko interneta. E, takve rješenja moraju biti jednostavna, a ovdje bismo riješili pitanje upravljanja otpadom, a to je jedno vrlo važno pitanje u odnosu na očuvanje okoliša i zdravlja naše planete. E, tijekom svojeg studija e, razumjela sam da je e, jako važno učinkovito se koristiti resursima i energijom. Međutim, mnoge stvari koje su tehnički moguće jednostavno ne prođu zbog ekonomskih razloga. Ono što je potrebno to je političko djelovanje. Sjećam se kada sam tražila novi pametni telefon. E, uspjela sam e, naići na e, dva proizvođača koji nude takva modularna rješenja. Međutim, to još uvijek nije moguće u širokim razmjerima. To je važno omogućiti jer sam sigurna da bi to odgovorilo potrebama i onome što traže potrošači. Pa vi e, kao e, članovi Europskog parlamenta sigurno možete izmijeniti i tržište i budućnost e, proizvodnje elektroničkih naprava. Hvala. Druga ideja je e, da e, damo e, mala sredstva, skromna sredstva takvim malim poduzećima koja su, se bavi upravo takvim aktivizmom kako bismo postigli jedan održivi svijet. Svi se znanstvenici slažu, nemamo puno vremena, međutim ne vidimo puno izmjena. E, trebali bismo biti učinkoviti tako što ćemo e, dati manju svotu novca velikom broju ljudi koji bi onda e, krenuli u eksperimentiranje u s takvim održivijim i pametnijim rješenjima koja su dobra za okoliš. Europski institut za inovacije i za tehnologije e, upravo ima e, za cilj e, da približi znanstvenike i istraživače jedni drugima. U Njemačkoj isto imamo takva cilja. To je nešto što bi moglo riješiti veliki broj problema, pa čak i nezaposlenost postavlja se pitanje kako bi Europa mogla ohrabriti što veći broj ljudi da e, svoje ideje pretoče upravo u e, poduzetništvo i u e, biznis. E, ja e, smatram e, da u svakoj državi postoji veliki broj infrastruktura, ali koji nisu dostupni građanima. Jedan program na razini Evropske unije mogao bi se implementirati upravo na razini zajednica gdje bi se mogli organizirati tečajevi, gdje bismo učili građane kako biti inovativan, e, kako se baviti e, takvom održivom tehnologijom i e, te ideje koje bi onda bile najbolje, najučinkovitije trebalo bi poticati. Evo recimo što se tiče inicijative za čišćenje oceana. E, ta inicijativa proizlazi iz volje da nešto dobro učinite za okoliš, a ne e, da e, stvorite što više novca. Međutim, treba im dati pomoć. E, za, e, smatram da ne bi trebalo biti teško dodijeliti tisuću eura e, takvim malim poduzećima i inicijativima. A to je nešto što odgovara sigurno ciljevima za održivi razvoj Ujedinjenih naroda. Takav bi novac trebao biti korišten lokalno Smatram da bismo trebali e, dakle organizirati e, takve e, modele na razini zajednici kako bismo potaknuli poduzetništvo upravo na toj razini. Hvala, odličan prijedlog. Mi smo upravo na ovom odboru odgovorni za velik broj programa. Evo, tko bi htio odgovoriti? E, evo, dajem riječ e, svojem kolegu gospodinu Kol Heličeku. E, vrlo mi je drago da vidim ovak mladu djevojku, 28 godina radili ste u organizaciji Mladi prijatelji prirode Njemačka. Ja sam imao kontakte s njima. Evo, evo, sada ću preći na materi jezik. Imam tri komentara. Prvo, e, modularni pristup je već e, ugrađen u e, mnoge direktive Europske unije kaže se da naprave moraju biti rastavljive kako bi se elementi mogli opet koristiti. To, vi kažete ono isto što kažu i mnogi dokumenti Europske unije. Um, e, e, imamo jedinstvene e, punjače i tako dalje. To mi jako podupiramo. To je u redu. druga stvar, novo osnovana poduzeća Rekli ste da je vrlo teško početi neke djelatnosti. Ne znam kako je to u drugim zemljama, ali mi u Češkoj imamo na primjer takozvane inkubatore. za mlade e, poduzetnike ili za nova poduzeća, novo osnovana poduzeća. Oni mogu dobiti razne usluge, e, e, recimo besplatno, kinjogovodstvo i tome slično. A onda oni izlete iz gnjezda ako su uspjeli. Ako ne, onda su imali peh. To se može tako napraviti. E, nadalje, mladi ljudi koji se žele baviti tehničkim inovacijama, to treba početi već u školi. Mi potičemo poduzeća da surađuju sa školama. Imamo i projekte Erasmus koji se koncentriraju na ovakove stvari. Ja ću to uvijek podržavati. Hvala lijepa. Kolega Tamburano ima riječ, izvolite. Moram reći E, vrlo je dirljivo da jedna mlada žena koja je ovako e, oduševljena prezentira svoje ideje u našem parlamentu. Ovo modularne naprave su e, naravno od ogromne važnosti. Moramo ići u tom smjeru. S time se potpuno slažem kompjuter e, recimo je jako e, skup, a onda nema mogućnost da promijenim e, bateriju. Naprava još funkcionira, ali je otišla baterija. I onda samo kupim mm, novu. To nije dobro. Naravno, za takovu politiku ima uvijek otpora. E, parlament je dao mnogo prijedloga za održivost, ali e, vijeće onda predstavlja industriju i koči te prijedloge. E, ne smijemo kočiti inovativna poduzeća. Što se tiče obrazovanja, naravno, trebamo dati ljudima više prostora, mladima više prostora mladim ljudima koji imaju veliki potencijal. E, imamo i inovativnih škola. Njih treba financijski podupirati u Europi i u Italiji. Ali e, nedostaje nam ideja novog obrazovanja za digitalno doba. Već kao djeca i mladi ljudi bismo trebali na tom području napredovati. U Italiji nemamo zato neku novu Montessori metodu koja bi uvela digitalnu revoluciju i koja bi osposobila naše sugrađane e, da razvijaju da se razvijaju u tom smislu. Važno je da e, rano upoznaju sve te nove tehnologije. Hvala lijepa, biti ću kratka. Hvala lijepa na ovom doprinosu. Prijedlog koji dajete o, e, zamjeni modula, to bi bio veliki doprinos jednom cilju koji mi imamo, to jest e, cirkularnom gospodarstvu Time bismo smanjili otpad, e, količinu otpada. E, to e, se dobro uklapa u naše prijedloge. To su spomenuli već i kolege i kolegice. Parlament je u tome mnogo napredniji od vijeća i komisije koji puta. A i sredstva koja dajemo takovim projektima ta sredstva moraju e, služiti e, cijelom stanovništvu kako bi svi mogli doprinijeti stvaranju novog i boljeg svijeta. E, pitanja održivosti moraju biti odlučujuća u tome dobiju li se sredstva za inovativne projekte ili ne. Hvala lijepa, hvala lijepa. A nemamo drugih traženja za riječ. Dodat ću. Još netko? Ne? Draga Frauke, e, mi smo odgovorni kao odbor za industriju, istraživanje i digitalnu agendu, poduzetništvo, e, mala i srednja poduzeća, politiku svemira i tome slično. Mi smo odgovorni za obzor 2020. 80 e, milijardi eura e, dobiva taj projekt i drugi programi. To je, su velika sredstva. E, podržavamo i mala i srednja poduzeća, novo osnovana poduzeća. Imamo i digitalni program za Europu koje podržava digitalne vještine. Naravno, moguće je da predložimo ovakav jedan program koji ste vi spomenuli. Kao pod e, krovom e, pilot projekata. Naše tajništvo e, će tu ideju preuzeti. Ali iz vaše perspektive najbolja mogućna rješenje bi bilo vijeće, Europsko istraživačko vijeće. To je već u, uključeno u e, obzoru 2020. i u projektu Obzor Europa. Europsko istraživačko vijeće ima mnogo sredstava za individualne projekte mladih e, znanstvenika. Molim da to provjerite. E, e, European Research Council je engleski naziv tog vijeća. Imamo i obzor Europa koji sam spomenuo. Vrlo je važno da, da ne gubimo dobre ideje Evo, sada vam dajem riječ da zaključite ovu raspravu. Hvala lijepa. Stvar je u tomu da ne samo znanstvenici, istraživači trebaju e, e, pokretati izume. E, ljudi koji imaju stručno obrazovanje mogu to napraviti. A, a ako to imate kao predmet u školi, onda je to dosadno. Ali u raznim centrima gdje imate razne strojeve, to motivira ljude da uče i e, razvijaju projekte. Tu možete početi e, taj rad. Imate tu intrinzičku motivaciju. Modelarni dizajn, rekli ste, je već u regulativi Evropske unije. Ali ja ne mogu promijeniti bateriju mog telefona, pa možda možete izvršiti pritisak na poduzeća da proizvodi takove naprave, takove aparate. Rekli ste da želite poboljšati cirkularnu ekonomiju. Ja bih htjela naglasiti činjenicu da napravite popis prioriteta. Prva stvar na popisu e, je, mora stajati da otpad moramo izbjegavati, da moramo poticati ponovno korištenje, da recikliramo materija i tek na kraju dolazi bacanje stvari. Ja ne pro, predlažem recikliranje jer je i to teško. Znate, čipove, kako to. To je jako teško. To zahtjeva mnogo energije. Trebamo izbjegavati otpad i trebamo stvari što dulje koristiti. Hvala lijepa, hvala. Hvala na ovim zaključkim primjedbama. Dragi prijatelje, Velika je šansa za sve nas u ovom odboru. Mi smo stalno na internetu. Živimo na internetu. Mm, dozvolite da kažem etičko pitanje. Vi ste govorili o tome. Ili pitanje umjetne inteligencije. Kako utjecati na na stvaranje radnih mjesta ili na budućnost našeg gospodarstva. Imamo, imamo i pitanje ekologije i tehnologije. Kako o, sprečavati e, nanošenje štete našem planetu. Vrlo sam zahvalan što ste došli k nama. E, predstavljate e, European Youth Event od prošle godine. E, siguran sam da ćete nastaviti ovaj e, strašno dragocjen rad. E, svima vam srdačno zahvaljujem. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je broj 10. Misija ITREA u agenciju GSA u Pragu u kolovozu prošle godine kolega Salvini je bio šef izaslanstva govorilo se o kontekstu legislativnog rada na svemirskom programu i obzoru Europa. Masimiljano imaš riječ, izvoli. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa, biti ću kratak. Izaslanstvo je bilo u Pragu u vrijeme kad smo e, nastali dubinski proučavati stvari. E, e, željeli smo razmotriti stvari prije pregovora. To. Tada su se gradili kompromisi u parlamentu u to doba kad smo bili na misiji. Bila je to važna misija jer nakon e, te misije ne bismo imali priliku da e, ojačamo našu e, političku poziciju. Imali smo jaki mandat za našu misiju. Dobro smo pripremili stvari za trijalog. Prvog dana posjete smo pokrili aktivnosti agencije operativne aktivnosti e, i aktivnosti e, e, povezane sa Galileom i Erasmusom. Radi, govorili smo o, industrijskom učinku satelita. Sastali smo se sa tri parlamentarca i predstavnicima GSA agencije, sa direktorom i kolegama direktora. Govorili smo o tom učinku e, e, odluka ITRE, e, a u vezi sa GSA-om. Govorili smo o ulozi GSA kao nadležne, nadležnog tijela. Još jedna tema a, o kojoj smo govorili jeste sigurnost sigurnost e, same agencije i sigurnosti za Galileo i EGNOS. E, radili smo sa akreditacijskim odborom. Pogledali smo i učinka odluka odbora na programe, na na tradicionalne programe poput Galilea. Drugi dan smo imali opet diskusije. E, e, kontaktirali smo i sastali se i sa poduzetnicima. Gledali smo primjene projekta Galileo. To je bilo vrlo zanimljivo. E, sljedeći dan smo se E, bavili e, mogućim sinergijama u budućnosti između e, svemirskog programa i obzora Europa i, i InvestEU. Kako će to utjecati na europsku svemirsku strategiju Prema tome dani su bili vrlo korisni, sve se vrlo dobro odvijalo, e, posjeta je bila korisna i bit će korisna za trijalog. Hvala lijepa. Pitanje. E, jel Evšen Deženovski želi nešto reći i on je bio na toj misiji. Hvala lijepa. Ja ću govoriti kao sudionik. Neću ponavljati što je rekao kolega Salini. E, slažem se s njim. E, zaista smatram da smo otišli u tu posjetu u pravi trenutak. Dobili smo mnogo informacija koje su nam bile korisne u trialogu. Informacija u vezi sa zakonodavstvom koje se priprema i sve ono na čemu sada radimo. E, ja već po drugi puta sudjelujem u ovakvoj posjeti. Mogu samo reći da je za mene najveće iznenađenje bilo e, koliko je napredovala agencija GSA. E, to je bio zaista e, ogroman napredak u usporedbi e, prvih e, sa, prvim satelitima, sa početkom rada agencije, kad se sustav tek stvarao. Sada smo u fazi provedbe. E, novi projekti se lansiraju, oni se povezuju se sa drugim projektima koji već dobro funkcioniraju E, slažem se s kolegom Salinijem. E, pokazalo se koliko je važno da čujemo razmišljanja agencije, recimo kod izbora žena, e, tako da ne dolazi do nejasnoća. <clears throat> <clears throat> Dobro je da su te stvari objašnjene. Složili smo se također da i nove zadaće e, GSA treba također podupirati. Mi ćemo se stalno s njima konzultirati, pratiti napredak, e, treba povećati broj suradnika, e, poticati GSA u tehničkom smislu GSA, to moramo znati, daje vrlo dobru zaštitu za cijeli sustav podataka. Sada kada govorimo o kibersigurnosti, to je vrlo dobar znak, to će biti važno za budućnost. Ove su posjete vrlo važne i korisne. To je bilo e, vrlo korisno za pripremu sadašnjeg zakonodavstva. E, e, agencija je uspjela ispuniti svoje zadaće. Sad treba napraviti drugi korak. Sve ove aktivnosti treba dalje promicati. To je jedan od najuspješnijih projekata Europske unije. Mislim da je projekt već sada uspješan i sa ekonomskog stajališta. E, daljnji napredak će ovisiti i o našem inputu. E, ukratko, ova misija je bila uspješna. Hvala lijepa. E, drago mi je što je e, misija tako uspjela. Želi li gospodin Kohliček nešto reći? Hvala lijepa. Jako me veseli da su naši kolege i kolegice išli u agenciju GSA. Ja sam e, bio prvi koji je u parlamentu koji je rekao da bi agencija mogla imati sjedište u Pragu. Čuo sam da su mnoge stvari već riješene tamo, pa agencija bi mogla dobiti dodatno osoblje. I to smo čuli i to me veseli. Agencija ide u pravom smjeru. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Salini, želite li još nešto reći? primjedbe kolega e, dijelim. Ova e, agencija ide e, u dobrom smjeru odnos između agencije i komisije i odnos između agencije i ESE. To je vrlo dobar paket. O tome treba raspravljati. A e, ono što će proizaći iz trijaloga e, ove tri institucije imaju isti cilj. Pitanje je kako će to ići dalje sa vijećem. Vijeće ima je, vrlo slabi mandat i mnoga su pitanja još otvorena. O njima će se e, raspravljati do kraja veljače. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, e, gospodinu Saliniju, šefu izaslanstva i, i gospodinu Tošenovskom i drugima. E, vidimo se opet za dva sata. Imamo e, dva sastanka sa rumunjskim predstavnicima predsjedništva vijeća. vidimo se opet u 2.30.